Na konferenciji predsjednika danas ujutro smo prema prilogu 16. poslovnika odlučili da je saslušanje kandidata za povjerenika Ujedine kraljevine završeno i odlučili smo predstaviti njegovu kandidaturu plenumu na davanje odobrenja. Stoga predlažem da prema pravilu 152 eh, našeg poslovnika glasamo o kandidatu za povjednika Ujedinjene kraljevine i da dodamo to glasanje na dnevni red eh, za današnja glasanja. Eh, glasanje imali neko ko je protiv toga? Ne. Onda ćemo